nominacije bit će navedene u zapisniku s ove sjednice. U slučaju da ne bude primjedbi o tome do trenutka usvajanja zapisnika te izmjene dominacije smatraće se